izjava potpredsjednice Europske komisije visoke predstavnike za vanjsku politiku i sigurnost o humanitarnom stanju u Jemenu. Prvi e, govornik je gospodin ministar vanjskih poslova Bert Canvas i zatim gospodin ne imate riječ. Uh, Madam uh, Gospođo predsjedateljice, dragi zastupnici, prvo bih želio zahvaliti ovom parlamentu što je održao ovu vrlo važnu raspravu e, razgovarajući o humanitarnoj situaciji u Jemenu. Moramo reći da je Jemen dosta zanemaren, e, da je to jedna zaboravljena kriza, a nužno je da usmjerimo našu pozornost na nešto što se opisuje humanitarnom krizom katastrofičnih proporcija koja je najveća od svih kada pogledamo koliko ljudi treba e, pomoć odmah. Usprkos tome što e, međunarodno osuđena ta kriza, mi stalno zanemarujemo e, glavna načela humanitarnog prava i prava ljudskih prava civilne žrtve se e, svakodnevno napadaju od svih strana u sukobu i zaista nas brine posebno e, napad na e, liječnike bez granica u Jemenu gdje su e, se pokazale žrtve koje, su, e, koje pokazuju kršenja ljudskih prava i povredu ljudskih prava i međunarodnog prava. Intenzitet humanitarne krize se stalno raste. Humanitarne organizacije smatraju 21,2 e, jemenaca, dakle 82% cijelog stanovništva treba humanitarnu pomoć. 14,4 milijuna pati od nedostatka sigurnosti opskrbe prave e, hrane, a e, isto tako milijuni nemaju pristupa vodi ni sanitarnim e, čvorovima stalno postoje trud da se ponovno vrate ljudska prava za obične e, ljude u Jemenu. To činimo na humanitarnoj fronti gdje je komisija povećala humanitarnu promoć za 17 milijuna eura, tako da cijela potpora krizi je sada 52 milijuna eura za 2015. godinu. Neke države članice već doprinose humanitarnoj pomoći, a više njih će ih slijediti. E, to e, koristi najviše ranjivim ljudima, to su unutarnje rasiljene osobe, civili i one koji su pogođeni i e, krizom nedostatka hrane, a sve to se pogoršalo zbog sukoba. Europska unija će i dalje pozivati sve strane da pruže potporu humanitarnoj pomoći, međutim humanitarna razina humanitarne pomoći je samo jedna, jedan element jer 90% potreba u Jemenu ovisi o uvozima i zato Europska unija radi vrlo blisko s Ujedinjenim narodima i ostalim partnerima kako bi e, e, ubrzala taj mehanizam inspekcije Ujedinjenih naroda, naroda kako bi humanitarna pomoć mogla ući u Jemen. Drugi dio je politički dio. Eskalacija neprijateljstva u drugom dijelu 2014. godine, a posebno nakon ožeka 2015. je e, stavila prepreke na e, tranziciju u Jemenu i ostavila je zemlju na e, rubu humanitarne katastrofe. Europska unija u svojim zaključcima 20. petnaest rekla da vjeruje da rješenje te krize mora biti političko rješenje postizanje jednog političkog sporazuma e, koja će pružiti e, inicijativa i e, konferencija i rezolucija Ujedinjenih naroda je jedini održivi način kako, bi, kako olakšati patnje jemenskih građana. Nakon razgovora u Ženevi imali smo drugi, drugu e, rundu razgovora u Švicarskoj prošle godine, a Europska unija koordinira s Ujedinjenim narodima kako bi pomogla svojim stranama i kako bi se održao taj sastanak uskoro. E, sukob sada uključuje veći broj regionalnih igrača i e, svi dionici bi trebali igrati e, pozitivnu ulogu u rješavanju te političke krize. Europska unija mora provesti e, odmah e, korake koje će dovesti do, do prekida vatre. Prethodni prekidi vatre nisu funkcionirali, zato je važno da se uključe i mjere povjerenja Eh, ih da se uključi i humanitarno pravo i eh, puste politički zatvorenici pomoć koja treba doći eh, do stanovništva koje pati kao što je u gradu Sadi treba zajamčiti. U Jemenu je dramatična situacija i treba osigurati odgovornost za kršenja prava i to je važan proces kako bi došlo do trajnog, trajnog sporazuma. E, e, Vijeće Ujedinjenih naroda je 2. E, listopada 2015. donijelo rezoluciju o izgradnji kapaciteta u Jemenu na području ljudskih prava kako bi uspostavilo jedan odbor za istrage koji radi neovisno. Ja e, ponavljam naš poziv na nezavisnu istragu e, svih e, kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Europska unija se raduje usmenog ažuriranja i izvješća tijekom 33. zasjedanja. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Vielen Minister. Hvala lijepo gospodine ministre, a sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Prvo je gospođa Marija Gabriel za klub Europskih eh, pučana na minutu i pol. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine ministre. U Jemenu imamo e, sigurnosnu, humanitarnu i političku kriznu situaciju. Za početak nekoliko riječi o humanitarnoj situaciji. Nakon svega nekoliko mjeseci sukoba situacija je gora nego u Siriji nakon pet godina nakon pet godina. Moramo pozvati države članice i ostatak međunarodne zajednice da daju svoj doprinos e, koji će omogućiti da se situacija na humanitarnom polju poboljša. Humanitarna pomoć mora biti bez predrasuda i treba biti usmjerena na sve žrtve ovog civilnog, e, odnosno građanskog rata. Što se tiče sigurnosne situacije, ona je sve gora i gora i već je iskorištava Daesh. Postoji stvarni rizik, kao što sam to već ranije e, jednom prilikom spomenula, vezan vezano sa širenje nesigurnosti i nestabilnosti u regiji. E, to može zahvatiti i arapski poluotok i Saudijsku Arabiju. Izuzetno je važno da osim humanitarne pomoći e, pružimo i sigurnosnu pomoć kao što su to imali prilike dobiti Djibuti i Somalija. I na kraju što se tiče političke situacije dvije stvari. S jedne strane moramo podržati nastojanja Ujedinjenih naroda kako bi se nastavili pregovori i kako bi se uistinu držali e, dogovorenog dnevnog reda. U srednjoročnoj perspektivi treba dodatno investirati u osnaživanje naših političkih odnosa sa zaljevskim zemljama i zemljama Arapske lige kako bi se formirala partnerstva. Bez toga jednostavno nećemo uspjeti. Bojim se da nismo uspjeli naučiti lekciju temeljem određenih sukoba koji su proizašli iz arapskog proljeća i krajnje vrijeme da to učinimo. Hvala lijepo. A sljedeći govornik gospodin Guerrero Salam za Evropske socijaldemokrate. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. kada se e, humanitarna kriza uzrokovana unutarnjim sukobom dogodi u nekoj zemlji, s jasnim, naš jasni cilj mora biti da e, ukinemo te danje prijateljstva i e, uspostavimo održivi mir. Zato što se gube ljudski životi kao prvo, a drugo vidite i uništenje glavnih infrastruktura. treba pružiti temeljne potrebe e, onima koji su najranjiviji kao što su voda, zdravlje i hrana. Onda imamo raseljavanje stanovništva i gubitak e, mogućnosti za mnoge generacije. S humanitarnog stajališta stalno kršenje ljudskih prava i zanemarivanje humanitarnih načela i sva ta pitanja se sada usredotočuju upravo na ovu krizu koju sada imamo u Jemenu. Kao što je rekao predstavnik vijeća i kao što je već e, rekla komisija, 80% stanovništva u Jemenu je sada potrebita Dakle, govorimo o više od 20 milijuna ljudi imamo e, povrede ljudskih prava koje još uvijek traju. Moj klub zastupnika, a posebno ja, jer sam ja odgovoran za humanitarno djelovanje i e, stalni sam izvjestitelj u ovom parlamentu, mi podržavamo napore Europskog vijeća koje će učiniti u travnju i e, studenom da podrži Ujedinjene narode i kako bi našao siguran i održiv e, kraj tih neprijateljstava, da se poštuju ljudska prava i da se pruži humanitarni pristup kako bi e, zadovoljili glavne potrebe milijuna ljudi koji ovog časa nemaju zadovoljene te potrebe. E, jednu minutu kao jedna od e, najsiromašnijih zemalja u svijetu koji, se, koji ovisi o e, u, uvozu 90, za 90% svojih proizvoda još i prije rata, e, Jemen sada se suočava sa velikom humanitarnom krizom. Europska unija i države članice su dale mnogo novaca i pomoć i moja zemlja je oko 250 milijuna funti u posljednjih pet godina uložila u pomoći. Međutim, mislim da, da ne možemo slati e, taj novac e, u Jemen, a da na kraju e, sve ono što smo pomogli unište zračni napadi Saudijske Arabije. Civilni, ciljevi su pogođeni, imamo šest tisuća civila koji su danas ubijeni. Saudijska Arabija i Iran, Iran traže E, da budu glavni u regiji, a oni u periferiji najviše pate jer oni su uhvaćeni u, tu, taj užasan rat. Hvala lijepo. A sljedeća je gospođa Marijete Šake za ALDE. Dvije minute. E, gospodin Kundas, ljudi u Jemenu polako umiru od gladi i bolesti. Isto tako e, koalicija e, koju vodi Saudijska Arabija ih bombardira, ali vode zapravo SAD i Ujedinjena Kraljevina. Cameron je rekao da pokušavamo učiniti sve što možemo kako e, rad, posao koji radi Saudijska Arabija bude ciljan. Međutim, to ne funkcionira i zaista je strašno da vaš prijedlog, a mislim na prijedlog nizozemske vlade, da sudjeluje u, u, tim, u tom kriminalu e, E, u Jemenu, da to bojkotira Saudijska Arabija, a da Francuska i Ujedinjena Kraljevina ne podržava Nizozemsku. Mi trebamo zajedničko stajalište. Na odboru za vanjske poslove govorili ste o izvozu stabilnosti. Mislim da je to nov cilj. Međutim, to mora započeti tako da Europska unija prestane izvoziti oružje sa Saudijskoj Arabiji. Pitam, želite li raditi prema jednom embargu u vijeću, barem e, kada se radi o bombama, e, vojnim avionima i helikopterima? I želite li možda e, isto tako staviti pritisak na one koji koriste e, klasterske bombe koje se koriste sada u Jemenu nezakonito? Nasilje u Jemenu sada e, govori o tome da Europska unija treba ponovno uspostaviti svoje odnose sa Saudijskom e, Arabijom. Nakon nuklearnog e, sporazuma tu zemlju također možemo angažirati da završi sa nasiljem u Jemenu. Saudijska Arabija mora biti e, dio rješenja i završiti sa, e, sa nasiljem na Bliskom istoku. Isto tako blokada na zemlji, zraku i moru je blokirala humanitarnu pomoć a to ubija ljude prema liječnicima bez granica koji govore da ljudi prestaju dolaziti u bolnice zato što su one isto tako ciljane e, bombama. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospođo Šake. Imamo plavu karticu za vas od gospodina Tenoka. Prihvaćate li ju? Da. Gospodine Tenok, 30 sekundi. Hvala što ste prihvatili moju plavu e, karticu. Spomenuli ste Ujedinjenu kraljevinu koja spriječava e, istragu nizozemske u ratne, za ratne zločine u Jemenu. Imate li možda e, bilo kakvih e, dokaza da je Saudijska Arabija, Arabija namjerno ciljala bolnice i škole? Jer je to vrlo ozbiljna osuda i mislim da Ujedinjena kraljevina ne, ne bi trebala tako nešto štititi. Hvala. Gospodin Taner, na vašem pitanju postoje dva pitanja e, u mojoj izjavi koje ste možda povrkali. Prvo je prijedlog nizozemske vlade, a gospodin Kunis to može objasniti ako potrebno, da Ujedinjeni narodi trebaju provesti istragu, a to je blokirano, nažalost, zato što nezavisno istraživanje u ratne zločine je ključno. E, onda postoje ciljani e, ciljane e, napadi na bolnice, a to su e, službeno rekli liječnici bez granica. Zato ja samo citiram ono što su rekli liječnici bez granica, a ne e, nizozemska vlada. Hvala lijepo. Imam sam još jednu drugu plavu karticu za vas, ali predlažem da s obzirom na vrijeme po klubu zastupnika prihvatimo pogovorniku kluba samo jednu plavu karticu. Stoga gospodine Karte drugi put. Sljedeća govornica je gospođa Veržac za Ujedinjenu ljevicu. Merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjedateljice. 2011. godine e, pokrenut je nevjerojatan narodni pokret u Jemenu, a u proteklih 12 mjeseci možemo vidjeti da je Jemen zapravo u strašnoj situaciji i da je došlo do podjela. Pokušava nas se uvjeriti da postoji samo interni sukob između šita i sunita. Jednu od tih strana podržava Saudijska Arabija, a s druge strane, e, druga strana dobiva podršku Irana savezi s jedne i s druge strane i e, složenost političke i društvene situacije onemogućuje da se vidi kakva je stvarna situacija. Međutim, ono što znamo je da je Jemen jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. To je nešto što naravno ide u prilog Daješu i e, ratničkim ambicijama Saudijske Arabije a čini mi se da zapad pred time zatvara oči dokad će se na jemen i na sukob jemenu zarobljavati e, zaboravljati e, trebamo li e, i dalje postupati kao da ništa nismo naučili iz sirijskog sukoba mislim da ne smijemo biti zadovoljni skrivanjem iza ujedinjenih naroda i da trebamo djelovati a sada u ime zelenih gospođa Barbara na jednu minutu. Pardon, minutu i 30. Hvala lijepa. Od ožujka 2015. eskalira sukob u Jemenu i na taj način je baca zemlju u humanitarnu katastrofu. Najviše pate civili i to na glavnom djeca, gotovo dva milijuna djece i mladih koji pate od gladi. UN i ostale svjetske organizacije moraju osigurati dovoljno humanitarne pomoć za preživljavanje stanovništva u Jemenu. U Jemenu imamo dvije vrlo fragilne snage. Na sjeveru Hutu pobunjenici sa bivšim predsjednikom Salijem, a predsjednik Hardi i njegov logar sa surađuje sa separatistima s juga. Naravno sve je to zakompliciralo još umješavanje regionalnih snaga kao što Saudijska Arabija i Iran. Huti dobivaju od eh, Irana pomoć, a ovi drugi Saudijska Arabija koja direktno zapravo intervenira. Do sad je više od 800 tisuća civila bilo kroz e, napade Hutija ili kroz bombardman Saudijske Arabije stradalo. Ciljevi bombardiranja su i civilni objekti kao što su bolnice i škole. U same te eskalacije sukoba profitiraju najviše džihadističke skupine kao Al-Qaida, ali i Daesh, odnosno ISIL. Zbog toga tražimo da se prekine bilo kako isporučivanje oružja sa sukobljenim strankama, uključujući i Saudijsku Arabiju. Umjesto da još pomažemo svim tim sukobima, e, dozvoljavajućim isporuku oružja, mi moramo naći političko rješenje, mirovno rješenje pod vodstvom UN-a. Hvala lijepo, a sada sljedeći govornik je u ime FT, gospodin Fabio Massimo Castaldo na dvije minute. Hvala. Koji je najbolji način da e, utišamo unutarnji sukob? E, obično je to tako da se usredotočimo na vanjskog neprijatelja e, i onda možemo staviti na stranu sva druga neprijateljstva. Baš to su mislili oni iz Saudijske Arabije kada su se e, okrenuli protiv Iračana u Jemenu. Međutim, oni ne idu prema planu. Oni su trebali biti e, instrument za nove ambicije te zemlje. Međutim, e, osvajanje Adena za Babhed Daldab su za, uzrokovale mil, tisuće E, mrtvih. Indiskriminirano su, e, diskrimin, su bombardirane e, civili i ostali su bez sanitarne pomoći. To je počet, i naravno početak razgovora o mire se sve više udaljuje. A ono što je najgore je sve više kršenja ljudskih prava preko 8000 ljudi od 2015. protiv njih su prekršena ljudska prava. Ban Ki-moon, glavni tajnik, je već počeo e, sumnjati e, vezano za upravljanje Saudijskom Arabijom. E, mislim da je minimum što trebamo učiniti otvoriti istragu. A sve te distrakcije raznih zemalja, uključujući i SAD koji ponekad e, to podržavaju sa svojom obavještajnom službom, se smatraju cijenom koju treba platiti da izbjegnemo potpunu, e, e, da izbjegnemo napad na samu Saudijsku Arabiju. Dakle, trebamo ponovno započeti mirovni proces, ali moramo isto tako biti vrlo strogi u traženju takve istrage. Jer ako zatvaramo oči, e, postaćemo, e, postaćemo potpuno slijepi prema onome što trebamo učiniti. Zadnji govornik je za FNF, gospodina Nikolas Bejna, jednu minutu, izvolite. 10. siječnja prošle godine visoka predstavnica je osudila bombardiranje bolnice na sjeveru Jemena tijekom kojeg je poginulo šest osoba i velik broj ih je bio ranjen, a kojim je rukovodilo osoblje e, liječnika bez granica. Govorilo se o tome da se ne mogu namjerno ciljati ovakvim e, napadima humanitarne operacije i civile. Međutim, istovremeno se ustežete od pokretanja ankete, iako imamo prilike vidjeti da e, liječnici bez granica to traže nakon što već treća bolnica koju su oni na čelu, kojom oni rukovode, napadnuta. I to izravno od strane protušijske koalicije na čijem čelu je Saudijska Arabija. E, Saudijska Arabija je zahvaljujući svojim kontroli nad naftom zapravo od Ujedinjenih naroda ostvarila određene povlastice na koje drugi nisu imali pravo. Međutim, dozvolite mi da u e, ovom trenutku kada zapravo imamo takvu situaciju u Jemenu i kada toliko e, stradava velika civilizacija kraljice od Sabe o kojoj govori i stari zavjet, ne možemo se ponašati na ovaj način i moramo učiniti sve da se to nasljedstvo očuva. Sljedeća gospođa Moska na minutu. Hvala. E, Ozbiljno situacije u Jemenu treba e, nametnuti veliku suradnju između humanitarnih e, strana i strana koje su uključene u sukob, jer baš usred humanitarne krize koja uništava stanovništvo, mi smo vidjeli i sukobe između onih koji bi trebali biti na istoj strani kako bi pronašli rješenje. Mi smo posebno zabrinuti e, zbog onoga što doživljava stanovništvo. E, bolnice su bez lijekova, e, isto tako oko 30 milijuna ljudi je, na riziku, je u riziku od gladi i trebaju pomoć hranom. Koalicija koju vodi Saudijska Arabija je stvorila više od 2500 civilnih žrtava i zato bih željela iskoristiti ovu raspravu kako bih opet apelirala ako, odmah ne poduzmemo diplomatske mjere i stvorimo humanitarni koridor e, e, sa, prekidom vatre i da ponovno započnemo e, pregovore o miru. Hvala gospođo Sukob u Jemenu je e, povijesni. Ja sam bio 70. godina tamo kao korespondent i ništa se nije promijenilo. Sada se oni zovu Dasahala, neki se zovu Huti. Međutim, imate i Saudijsku Arabiju koja intervenira e, kao što je činila i od 1920. godina u različitim sukobama. U ovom trenutku postoji povijesni e, sukob koji je jedan od mnogih u regijama, regiji. Najgore su brutalne i kriminalne intervencije Saudijske Arabije. Radilo se o unutarnjem sukobu, a sada se to pretvara u masakr. Jer postoji hegemonija e, u tom području. Dakle, oni to pokušavaju sada kroz e, vojnike plaćenike, takozvane prijatelje. Mislim da im moramo reći da je to dosta. Ne možemo imati mir u Jemenu ukoliko ne uspijemo izbaciti te strane e, borce iz unutarnjeg sukoba. I zato se potpuno slažem e, za mirovnu konferenciju, ali prije moramo izbaciti agresora, to su Saudijska Arabija. Hvala. Sad imamo jednu minutu gospodina Karvera. Ja sam u bliskom e, kontaktu sa e, vođama u Saudijskoj Arabiji koja pokušavaju e, unijeti nešto u Jemenu. Usprkos tom pokretu, Jemen je još uvijek opkoljen i e, nedavnih tjedana, tjedana e, pokušali su osloboditi e, to, tu, to, te opkoljene gradove. Međutim, situacija se je opet e, pogoršala i ekstremisti su se vratili. Rekli su mi da snage sa juga su opet uspjele preuzeti kontrolu nad jugom. Međutim, ne mogu prijeći u sjeverni, sjeverni Jemen. Zato oni moraju donijeti mir u svoje područje, ali Saudijska Arabija to ne dopušta. Stanovništvo u Jemenu umire i trpi zato što Saudijska Arabija i Iran i dalje se igraju politike, a ne dovode nikakvo rješenje u jemensku krizu. Ako smo mi ozbiljni e, da osiguramo Jemenu jednu stabilnu budućnost, međunarodni akteri se moraju angažirati na terenu i osloniti, e, ne osloniti se na e, uobičajene one koji trče u krug i ništa ne čine da riješe krizu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Eugen Freund. Minutu i 30. Ne, kod vas piše minuta. Žao mi je, to će biti teško. Gospodin Karel je imao minutu i pol, nije se baš toga držao. Jedna minuta za vas, izvolite. Toliko patnje, gospođo predsjednice, toliko manje napora da se umanji ta patnja. E, svi oni koji žele svoje strateški značaj tu osnažiti, e, šest tisuća ljudi je već izgubilo svoj život i svakodnevno ih imamo sve više. Šest pol milijuna ljudi e, pati od gladi, jedva da ide postoje vode, struje i to je Jemen danas. Stoga je uistinu vrlo važno da što je brže moguće dođe do mirovnih pregovora. Istero ne možemo dovoljno snažno naglasiti koliko je bitno da humanitarne organizacije koje e, obavljaju svoj posao tamo uistinu to čine nesmetano. Evropska unija mora podržati i Ujedinjene narode u tome da uistinu dođe do prekida sukopa i da dođe do mirovnih pregovora ali istovremeno ne smijemo još dodatno izvoziti tamo oružje u situaciju koja je tako dovoljno eksplozivna. Moramo svi zajednički se složiti e, da svi sjednu za ovaj stol kako bi se mogao taj sukob spriječiti. Ispričavam se, meni je upravo rečeno da vaš klub zastupnika je rekao da imate još 30 sekundi, dakle izvolite. Nastavite, evo ja ću paziti na sat, još 30 sekundi. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ovaj put sam imao pravo, što se baš ne događa često kad e, se radi o nama. Dakle, nakon bombardiranja bilo koje strane da se radi, u uistinu velike ruševine. Kada govorimo o tom kaosu, o tom krvom sukobu, tu profitiraju opet borci Al-Qaide ili e, Daesha. I Čak i jedan od terorista koji su na napadu u Parizu izgleda bio u terorističkom kampu u Jemenu. Hvala lijepa. Čini se da ima problema u sustavu, to nije bila moja greška, ali evo mislim da smo ipak to uspjeli sada izvesti sljedeći govornik gospodin Nacio karauf jedna minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Šest tisuća žrtava, od kojih oko tri tisuće civila. Mislim da su te brojke dovoljno, dovoljne da bismo shvatili kolika je ova tragedija. Ovo nije nikakva novost. Jemen živi u teškim okolnostima od uvijek. No, postoje pravi scenarij posredničkih ratova između velikih sila. Velike sile, moramo svojeg podsjetiti, su naši saveznici jer čini mi se da je mnogo toga predloženo, da je pripremljeno mnogo programa, e, mirovni pregovori su se vodili, ovo i ono. Ali na kraju mislim da nitko nije jasno rekao da je Saudijska Arabija, koja je glavni akter u ovom sukobu, da Saudijskoj Arabiji oružje prodajemo mi. Na primjer, e, Italija, iz Italije neprestano odlaze brodovi prepuni bombi, oružje Saudijskoj Arabiji prodaje i SAD. A mi smo a mi vodimo a mi zapravo slijedimo upute naše visoke predstavnice za vanjsku politiku. Mislim da bismo ipak trebali biti malo stroži prema Saudijskoj Arabiji. Sljedeći govornik na mojoj listi gospodin Francisco Assis, međutim on nije u prostori. To znači da ću sada dati riječ odmah gospođi Mikela Đufreda, minuta. Hvala vam Situacija u Jemenu je doslovno dramatična. Više od 80% osoba treba humanitarnu pomoć. Ovdje govorimo o 21 milijun osoba koje živi na rubu katastrofe, a situacija je sve gora iz dana u dan. Napadaju se klinike, bolnice, prihvatni centri. Naravno, e, situacija nije ništa gora od drugih područja Bliskog istoka i Jemen e, ne smije biti gledan kao izoliran slučaj građevinskog ranta. To treba staviti u kontekst e, čestih sukoba koji zapravo pogađaju cijelo to područje. Već godinama e, Jemen je pijun između Saudijske Arabije i e, Irana. Ideološki sukob između Rijada i Teherana se događa i u Sani. Predstavnik UN-a za ljudska prava je nedavno proglašen persona non grata i to je e, zabrinjavajuće. Moramo inzistirati na hitnom prestanku sukoba i sklapanju mirovnih e, sporazuma. I naravno moramo inzistirati na borbi protiv terorizma i fundamentalizma. Hvala lijepa. Sada imamo spontano javljanje za riječ. E, troje zastupnika se javilo, sve prihvaćamo. Gospodin Stanislav Polčak je prvi, jedna minuta, izvolite paní předsedající já si velmi hvala. ja doista cijenim sve napore koje su pokazale europske institucije eh, u naporima da se riješi humanitarna eh, kriza u jemenu. no bez obzira na to stvarno je žalosno da smo imali tek ulogu promatrača u cijeloj ovoj situaciji. U principu mi samo gledamo ono što se događa između Saudijske Arabije i Irana u cijeloj regiji na razini financiranja mi kao Europska unija bojim se da nismo učinili dovoljno. Sramotno je ne djelovati ako vidimo kako žive ljudi u Jemenu. Saudijska Arabija se već duže vrijeme pozicionira kao saveznik Europske unije i SAD-a, no s druge strane ima malo sumnjivu ulogu u toj regiji. Smatram da bismo trebali pregovarati sa tim zemljama i spriječiti da to bude njihovo e, igralište. jedna Humanitarna situacija u Jemenu je ozbiljna. Gotovo dvije tri, trećine e, stanovništva treba pomoć. Riječ je o, ratu kojeg mnogi definiraju posredničkim ratom između Saudijske Arabije i Irana Dakle, svi se bore za prevlast u regiji. Situacija je sve gora iz sata u sat. Ovo je humanitarna kriza razine 3 prema e, UN-u, a to je najviše razine. E, država ima 21 milijun stanovnika, 80% stanovništva treba pomoć. Bombe ne štede nikoga i ponovno se, e, su žrtve civili i humanitarni radnici Nedavno je ponovno e, jedna granica koju vode liječnici bez granica pogođena bombom. E, sukobljene strane bi trebale e, paziti da ne gađaju civilne ciljeve jer se na ovaj način stvaraju nepotrebne civilne žrtve i samo se još pogoršava kriza. Europska unija mora biti jasna i glasna te zajedno sa međunarodnom zajednicom tražiti političko rješenje za ovu krizu. Hvala lijepa i posljednji govornik u spontanom javljanju za riječ gospodin Otis Marijas, jedna minuta. Proteklog listopada je šef Crvenog križa rekao da nakon pet mjeseci e, rata je Jemen bio u situaciji kao što je Sirija bila nakon pet godina e, rata u ožujku tisuća e, ljudi izgubilo svoj život, veliki broj civila veliki broj djece među njima i proglašena je humanitarna kriza za stanovništvo 21 milijuna koji nemaju većina njih pitku vodu, veliki broj njih nema pristup e, hrani, 300 tisuća djece je izgladnjelo i nalaze se u velikoj izolaciji zbog e, bombardiranja izbjegličkih kampova, škola, bolnica i slično. Imamo isto tako kolateralnu štetu koja uključuje liječnike bez granice i njihov centar koji je isto tako bombardiran. U skladu sa promatračima bacaju se i kazetne bombe. I većine se ratni zločini u Jemenu i trebamo uistinu predložiti mjere da se tome suprotstavimo. Sada dolazimo do posljednjeg govornika o Jemenu opet e, gospodin ministar Kundes e, u ime visoke predstavnice. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Započet ću s jednim pitanjem, odnosno ono s onim što reću mi ne možemo biti ništa drugo nego samo promatrači, to je vrlo važna izjava. mi ne možemo biti samo promatrači, mi nismo samo promatrači. Trenutna situacija u Jemenu, mislim da ste vi to svi spomenuli, je u istinu izrazito zabrinjavajuća za sve članice vijeća. Isto nam je drago što mogu govoriti ima visoke predstavnice Federike Moderini, ali čisto osobno bih rekao sljedeće. Bio sam često u Jemenu, to je bila zemlja gdje smo imali najavljenu krizu, dakle imali smo ekološke posljedice, e, ekološku krizu, loš upravni veliki e, broj stanovnika i ta kombinacija, pogotovo u regiju koju se nalazi Jemen, je dovela do krize u kojoj se trenutno nalazimo. To je jedna katastrofalna situacija. Svi e, čimbenici u humanitarnom smislu su to opisali kao katastrofalnom situacijom. Svi smo mi zabrinuti i sad je pitanje jesmo li mi promatrači ili ne. Kada govorimo o proaktivnoj ulozi visoke predstavnice, trebamo reći da smo mi jedan od čimbenika koji se može obratiti svim stranama i koji se može uključiti na taj način. Mislim da je to vrlo važno budući da se humanitarna kriza može riješiti samo ako je ona u skladu sa napretkom u pogledu političke situacije. Veliki broj vas je to i rekao tijekom ovog popodneva i mogu citirati u tom pogledu čitav niz ljudi koji su ugovorili da to u stvari ono što je ključno i s čime smo mi suočeni. Naravno, to je isto tako važno kada govorimo o pitanju ljudskih prava, e, kada govorimo o Ujedinim narodima i njihovom vijeću za ljudska prava. E, je reklo iako ovdje ne zastupamo jedini narod, ali oni su usvojili jednu kompromisnu rezoluciju drugog e, listopada 2015. gdje se postavljaju uvjeti dakle, za nacionalno povjerenstvo gdje se želi da Evropska unija radi nezavisno, dakle mi tražimo da se tu nezavisno istražuju svi e, počinjeni ratni zločini koji krše e, međunarodno pravo i Evropska unija će tu aktivno pratiti dakle izvještaje visokog e, povjerenika i imat ćemo opsežna pisana izvješća u budućnosti. To je nešto što je vrlo važno. Veliki broj vas je postavljeno ne samo pitanje u pogledu humanitarne situacije, nego i poštivanja humanitarnog prava. Nas uistinu brine ta uporaba kazetnih bombi. I to je isto tako važno kada govorimo o tim e, istragama i odmah ćemo se nadalje isto u detalje pozabaviti e, time isto tako što se tiče istrage e, UNHCR-a. Što se tiče oružja, imamo embargo oružja od strane Saudijske Arabije i to nije odgovarajući odgovor. Važno je da se nađe E, isto tako zajedničko stajalište i mi ćemo razgovarati u radnoj skupini vijeća o izvozu konvencionalnog oružja. Veliki broj vas je pitao, odnosno pitao o regionalnim aspektima ovog pitanja, uključujući ulogu, odnosno napetost između Saudijske Arabije i te zemlje. Dakle, kako e, to isto utječe na ove pregovore. Dakle, prije svega to ne bi trebalo utjecati na pregovore. Dakle, svi regionalni čimbenici već e, aktivno rade, uključujući i visoku predstavnicu, kako bi se podržali ti pregovori pogledu situacije u Jemenu. I to se mora i dalje održati. Svi napori se moraju uložiti kako se ne bi ugrozili ti e, pregovori. Nadamo se da će doći do nekih rezultata tijekom idućih par dana. Iako smo nedavno čuli da možda će se to se malo odužiti i većini se će to prije sada biti e, početkom veljače. Mi uistinu podržavamo posebnog izaslanika UN-a koji neumorno putuje u tu regiju Jemen kako bi to sve osigurao. I tješi nas isto tako deklaracija vlade Jemena i Saudijska Arabija isto tako e, preuzela državnu odgovornost u pogledu tih e, pregovora i nadamo se da će doći do održivog primjerja i do provedbe rezolucije Vijeća UN-a 22.16. Kada govorimo o pitanju liječnika bez granica, to ste s pravom spomenuli ovdje. Mi smo vidjeli više napada na različitim mjestima diljem svijeta, na lječnike bez granica, granica tijekom posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci. I ja isto tako očekujem da će e, visoki povjerenik za ljudska prava isto tako izvijestiti o tome. Mm, pitanje je isto tako postavljeno da li smo na neki način povezani s Teheranom, da Iran politički podržava Huti pobunu i e, kontaktirat ćemo kroz njih isto e, s tom e, skupinom i ranije. Vrlo važan regionalan igrač u tom smislu ali mislim da se Evropska unija tu nalazi u poziciji da možemo razgovarati sa stranama kako bi ohrabrili Irance da tu istrenimo jednu konstruktivnu ulogu gledu pronaženja rješenja u regiji, uključujući Jemen. Jer neki od vas su pravom spomenuli tu velika opasnost dakle da ISIL i druge radikalne skupine će samo profitirati od takve situacije. Želio bih vam gospođo predsjednice uistinu zahvaliti na mogućnosti da govorimo ovdje o Jemenu. E, tu se ne radi samo nečem hitnom ako pogledamo brojke i ljude koji se nalaze u toj teškoj situaciji. Uistinu je tu potrebna sva politička pažnja koju ste i usmjerili tijekom ovog popodneva. jer e, stabilnost u toj regiji može isto tako izravno utjecati na stabilnost u našim zemljama. Mm, tu e, neće biti jednostavno znači samo političko rješenje, dakle tu će biti potrebno i obnova svih e, dijelova, recimo ako odete samo u Sanu, vidjet ćete koliko je toga uništeno. Ja sam siguran da će biti potrebna široka međunarodna podrška. U svakom slučaju Europska unija će i dalje nastojati raditi na tome. Svi partneri te regije ima jedan koordinirani strateški pristup e, i nadamo se da će moći pomoći vladi Jemena u rekonstrukciji na dobro e, svih stanovnika Jemena. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre, isto tako na vašem iscrpnom izlaganju. Time sada zaključujemo ovu raspravu. glasa.